Iz kluba zastupnika Europske pučke stranke sam dobio molbu da gospodin Santiago Fisa bude imenovan u delegaciju za odnose sa vijećem Palestine kao zamjena za gospođu Ermini Mazoni. Postoje li primjedbe? To nije slučaj, te stoga to imenovanje odobreno.